Hvala vam lijepa. Za početak dopustite da pojasnim kako predsjedam ovim sastankom sukladno članku 213. poslovnika, tako da ću predsjedati ovim dijelom ekon odbor, odnosno sjednice ekon odbora, samo e, dok ne bude imenovan stalni predsjednik. Prvo ćemo dakle izabrati predsjedništvo, odnosno predsjednika i četiri potpredsjednika sukladno članku 213 poslovnika i sad ćemo prijeći na izbor predsjednika. Kao što je ranije tajništvo priopćilo, e, punopravni članovi i zamjenici trebaju, odnosno zamjenici trebaju zauzeti mjesta punopravnih članova e, čije mjesto zauzimaju i trebaju dostaviti svoje puno ime i prezime tajništvu. Sad ću pročitati ko zamjenjuje koga, punopravni članovi. Grup za pučane. Is replacing Miss e, Hubner. For SND we have no announcement of Za SAD, <laughs> socijaldemokrata nemamo najave za zamjene. Mr. Chastel. I uh, Ispričavam se ako ne čitam dobro mm, imena za klub ID, gospodin Denato, gospodina Zanija, za ECR klub, Jessica Stegrut zamjenjuje Johan van Overtvelta. Gospodin Verbart je zamjenik gospodin Legutku, gospodin Rut zamjenjuje gospodina Fita. Za GUE gospođa Obre zamjenjuje gospođu Švedovu. Gospođa Mumere zamjenjuje gospodina Longwortha. Gospodin Dubner zamjenjuje gospodina Habita i gospodin Patran gospodina Tisa. Ima drugih zamjenika? koji sjede na mjestu punopravnih članova? Ako ne, možemo nastaviti s radom. Dakle, najavljujem da kvorum za valjanost glasovanja jest postignut. Kvorum iznosi 15 zastupnika, drugim riječima četvrtinu članova odbora. A sada pozivam da se iznesu nominacije za mjesto predsjednika sukladno članku poslovnika. Nominacije mogu E, dati e, bilo klubovi ili najmanje pet članova odbora. Imamo li nominacije? Pročitat ću imena. Desni gumb, molim, uključite. Ispričavam se. U ime kluba zastupnika socijalista želim nominirati gospodina Roberta Gualtierija za mjesto predsjednika odbora Ekon. Hvala lijepa gospodine Belka. Ne vidim drugih nominacija. Pitam je li kandidat suglasan s imenovanjem? Da, odnosno s nominacijom. Da, hvala lijepa gospodine Gualtieri primam na znanje da je kandidat suglasan s nominacijom te da je isto tako popunio deklaraciju o financijskim interesima i deklaraciju u vezi sa kodeksom odgovarajućeg ponašanja. Možemo nastaviti aklamacijom osim ako 12 ili više članova odbora Ekon ne zatraži izbor tajnim glasovanjem. Čini se da ne. U tom slučaju hvala lijepa. Gospodin Gultieri je imenovan aklamacijom. Hvala. A sada dopustite da čestitam gospodinu Gultieriju i moj je posao obavljen. Kolegice i kolege, hvala vam lijepa na povjerenju. Doista sam počašćen što ste me imenovali predsjednikom ovoga odbora. Obvezujem se surađivati sa svima vama kako bismo na najbolji mogući način obavljali svoje zadaće. A sad ćemo nastaviti s izborom prvog potpredsjednika. Isto tako želim želim podsjetiti zastupnike na članak 213 točka 1 što znači da sastav odbora treba održavati sastav e, Europskog parlamenta. Ne možemo imati naravno isključivo e, ženske ili muške zastupnike, e, podpredsjednike, a isto tako ne mogu iz iste države biti. Pa evo, postavljam pitanje, imamo li nominacije za mjesto prvog potpredsjednika? Gospodine Herbert, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. U ime kluba zastupnika Pučana najprije dopustite da vam e, Čestitam najprije na ponovnom izboru. Vi ste među rijetkima u, u ovom domu koji će nastaviti i obavljati svoj posao. Nastavljamo i nadamo se nastavku uspješne suradnje. E, zadovoljstvo mi je u ime Pučana nominirati i Ludeg Ninemajera koji je i e, da čujemo je li kandidat suglasan. Da, e, dakle primjećujem da je kandidat punopravni član odbora EKON, da je popunio deklaraciju o financijskim interesima kao i deklaraciju o kodeksu o primjerenom ponašanju. Ako nema zahtjeva za odabir Tajnim glasovanjem predlažem da ga imenujemo aklamacijom. Nastavljamo s izborom drugog potpredsjednika ili potpredsjednice odbora. Imamo li prijedloga za nominaciju? Izvolite. Da. Zovem se Guna Beck. Privremeni sam koordinator za klub zastupnika ID i želim nominirati kolegu Rinaldija za mjesto drugog potpredsjednika. Hvala lijepo pa vidim još jedan zahtjev, izvolite. Da, gospodine predsjedniče, u ime grupe kluba Renew želim nominirati e, kolegu Stefana Junkalta s moje lijeve strane. Ova dva predložena kandidata pitam prihvaćaju li nominaciju gospodine Rinaldi? Izvolite. Da. Čuli smo isto pitanje i kolegici. Da, predsjedatelju prihvaćam. Sada kada imamo dva kandidata, primam na znanje da su oba kandidata punopravni članovi odbora Ekon. Ispričavam se, kaže predsjednik. te da su oba kandidata popunila deklaraciju o financijskom interesu i deklaraciju o kodeksu primjerenog ponašanja. Nastavit ćemo glasovati tajnim glasovanjem, dakle elektroničkim putem i izabrati potpredsjednika između dva predložena kandidata. Imaju li svi članovi odbora svoje glasačke kartice? Ako imate, umetnite ih uređaj. Ispričavam se, Sven, izvolite. Da, gospodin Filip Lamberts je punopravni član. Gospodin Karem ga zamjenjuje. On je zamjenik e, u ovome, zamjenski član odbora Ekon. Dobro. Sada ćemo nastaviti raditi na sljedeći način. Zelena tipka za gospodina Rinaldija. Dakle, zelena tipka gospodin Rinaldi. Crvena tipka za gospođu Jonkohten. Suzdržani. Onaj tko želi biti suzdržan, neka pritisne bijelu tipku. Ponovit ću. Zelena tipka. Gospodin Rinaldi. Crvena. Gospođa Jon Kurten. Mislim da trebamo najprije učiniti test, kao što to uvijek činimo u slučaju glasovanja. Dakle, otvaram probno glasovanje da provjerimo radili uređaj kako treba. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I sad vas molim da mi date trenutak vremena. Van San, molim te, možeš li mi se pridružiti ovamo? Sorry, we need to do a substitution. Avram. Okay, so Gospođa Avram zamjenjuje predsjedatelja. Dakle, otvaram glasovanje. Ponavljam. Zelena tipka za gospodina Rinaldija. Crvena za gospođu Jon Otvaram glasovanje. The vote is Zatvaram glasovanje. dakle, sa 41 glas za i 14 protiv, gospođa Jon Kuhten je izabrana za podpredsjednicu potpredsjednicu odbora. Čestitam. Uh, Sada nastavljamo. s izborom trećeg potpredsjednika. Pitam imamo li prijedloga za kandidature? Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče i čestitke što ste ponovno izabrani na dužnost. Robert Zilar iz ECR-a, bio sam zamjenski, a sada sam punopravni član odbora. E, htio bih u ime kluba ECR-a predložiti Derkijan Eppinga kao kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika. Hvala lijepa. Hvala vam. Prihvaća li kandidat biti nominiran? Gospodine predsjedniče, da, prihvaćam. Dobro, hvala vam lijepa. Primjećujem da je kandidat punopravni član odbora Ekon, da je ispravno popunio deklaraciju o financijskim interesima kao i deklaraciju povezanu sa kodeksom o ponašanju. Stoga, ako nema zahtjeva za tajnim glasovanjem, nastavljamo aklamacijom. Congratulations. Čestitke. Molim vas e, da nam se pridružite. Imamo ovdje mjesto za vas. Izvolite. Gospodine Pedićini, izvolite, imate riječ. Presidente, solo... Gospodine predsjedniče, evo, samo sekunda. Ja sam i tijekom prošlog saziva nazočio ovom trenutku u kojem se treba poštovati ovaj džentlmenski sporazum. Ali kao i prethodni put korististe li ste se metodama koje nisu demokratske. Mislim da to ne pomaže stvaranju uravnotežene klime koja bi trebala postojati u ovom sazivu, u ovom odboru. Dakle, ukoliko ste svi u ovome sada sudjelovali u ovom, u ovoj dakle nedemokratskoj e, proceduri. Dakle, riječ je o osobi koja nam je mogla svima nama pomoći, ima jako puno iskustva, svi ćete biti odgovorni ukoliko ovom odboru ne bude dobre klime za suradnju. Hvala vam, evo prelazimo na izbor četvrtog e, podpredsjednika. Izvolite. Imate li prijedloge da vas čujemo? Hi everyone, I'm uh, Menu Avril, koordinatorica za klub zastupnika GUE i sa zadovoljstvom mogu nomirati e, kolegu Joseku Smao iz Portugala za mjesto četvrtog podpredsjednika. Hvala lijepa. Prihvaća li kandidat kandidaturu? To jest nominaciju. Da, gospodine predsjedniče, prihvaćam. Dakle, primjećujem da je kandidat punopravni član odbora Ekon i da je popunio deklaraciju o financijskim interesima i deklaraciju o kodeksu o ponašanju, tako da bih predložio da nastavimo aklamacijom. Izvolite ne, ne slažemo se izborom putem aklamacije, tim više što je moj kolega Pedicini jasno dao do znanja da je ovdje riječ o nepoštenom dogovoru. Ne slažemo se sa aklamacijom, tražimo tajno glasovanje. Ja sam Jack Pugh iz Brexit stranke. Znate da je potrebno ispuniti kriterij praga što je 12 zastupnika. Hvala vam lijepa. Kriterij Praga nije zadovoljen, tako da nastavljamo aklamacijom. Lijepo molim da nam se pridružite. Izvolite. Yes, Obavijestio bih članove odbora da je paket dobrodošlice u vašim e, pretincima, pretincima svih punopravnih članova. E, paketi su dostupni na svim e, službenim jezicima Europske unije sadrže doista mnogo informacija uključujući i o zakonodavnim postupcima, o načinu na koji se usvaja zakonodavstvo, a isto tako postoje i knjižica koju je tajništvo pripremila koja sadrži različite informacije o službama podrške i o svim e, elementima koji su specifični za rad našeg odbora, odbora Ekon. Također bih rekao svim članovima odbora da sada donosimo odluke i donijeli smo odluke na način na koji je to poslovnik predvidio. Poštovali smo ta pravila i molim sve članove da e, u duhu suradnje nastave doprinositi uspješnosti našeg rada sukladno našim europskim vrijednostima i da damo sve od sebe kako bismo ispunili svoju važnu i delikatnu ulogu. Znate da imamo doista e, širok raspon odgovornosti sa zakonodavne strane, ali isto tako i kad je riječ o nadzoru nad radom različitih institucija, uključujući Europsku središnju banku, imamo čitav niz zadaća koje moramo obavljati, tako da želim svima nama e, mnogo sreće i pozivam vas da surađujemo međusobno e, sa svim članovima ovog odbora. Mislim da sada možemo zaključiti. Imate e, prijedlog dnevnog reda sljedećeg sastanka, tajništvo će to provjeriti e, do sljedećeg sastanka, tako da vas molim da e, pričekate u roku od par sati, Biće poznat dnevni red i vrijeme našeg sljedećeg sastanka. E, zahvaljujem svima i proglašavam sastanak završenim.